Okay, colleagues. Welcome to this joint... Kolege, dobrodošli na zajednički sastanak AFETA i DVA. I prošli tjedan smo se zajednički sastali o amandmanu ovog izvještaja. <coughs> Um, Imamo dva zajednička uh, su izvjestitelja, Van Temelde i Decor ima li kakovih e, primjedbi su izvjestitelja prije no što počnemo? Želimo te li nešto reći prije glasanja? Izvolite. Molim pažnja. Htio bih e, zahvaliti Eleni za ovako učinkovit e, rad. To je već samo po sebi vrlo teško pitanje. E, vrlo je teško to složiti i posložiti. To se pokazalo tijekom rada Mislim da ovdje možemo pokazati uradak koji je spojio razne interese u ovako složenoj temi. Ono što je bitno ima prednost pred sekundarnim. Možemo li početi? sa amandmanom 101 e, za protiv suzdržani odbjeno kompromis 1 za protiv suzdržani usvojeno idemo sada dalje e, amandman 127 128 koji su identični za protiv suzdržani usvojeno e, 129 pada e, za, protiv, suzdržani, odbijeno. 131 za, protiv, suzdržani, provjera, 131 e, provjera. Jesu li svi glasali? U redu, zatvaram glasanje. Odbija se. 132 za, protiv, suzdržani, odbija se. 134 za, protiv, suzdržani. Mislim da se odbija, provjerit ćemo, provjerit ćemo. 134, otvaram glasanje. Kristijan, mislim da je tako, provjeravam. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Evo, jako je e, tjesno. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada idemo dalje do 152 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis, kompromis 3 e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 167 e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 168 e, za, protiv, suzdržani, moramo provjeriti. 168, otvaram glasanje. Jesu li svi e, glasali? Zatvaram glasanje. Zatvoreno je glasanje. Usvaja se. 169 za. Protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 4 za. Protiv suzdržani usvaja se. Sada idemo na 193 za. Protiv suzdržani usvaja se.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 protiv suzdržani odbija se. Kompromis 10 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 11 za protiv suzdržani usvaja se. Imamo glasanje po, dijelovima za 2, dijelovima za za protiv suzdržani provjera provjera prvi dio 2, 4, 1. 241. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Pučani su, imaju glas previše. Pučani, molim vas. Hvala. Zatvaram glasanje. E, odbija se. drugi dio, drugi dio, jedan za, protiv, suzdržani, odbija se. 245 za, protiv, suzdržani, odbija se. 246 za, protiv, suzdržani, odbija se. 247 za, protiv, suzdržani, odbija se. 248 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 249 za, protiv, suzdržani, odbija se. 250 za, protiv, suzdržani odbija se 251 za protiv suzdržani odbija se 252 za protiv suzdržani odbija se kompromis 12 za protiv suzdržani usvaja se 271 za protiv suzdržani odbija se 272 273 identični za protiv, suzdržani, usvaja se. 274 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 275 za, protiv, suzdržani, odbija se. 276 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 277, 278 identični su, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 279 za, protiv, su, suzdržani. Provjera 279, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 292 e, i 304 su identični za, protiv, suzdržani, odbija se. 293 za, protiv, suzdržani, odbija se. 296, e, 297 e, identični usvaja se 300 za protiv suzdržani usvaja se 302 i 299 su identični za protiv suzdržani usvaja se 303 za protiv suzdržani provjera nije bilo jasno što e, radite evo sad je jasno Zatvaram glasanje. E, usvaja se velikom većinom. E, ispričavam se. E, socijalisti mi nisu bili jasni, mahali su rukama. Kompromis 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Idemo sada dalje na 3-3-2, za protiv suzdržani usvaja se 333 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 334. Provjera 333. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Pa da, Evo, jasno je. Odbija se. Odbija se. 334 za protiv, suzdržani, provjera opet. 4 se provjerava, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Bilo je jako tjesno prošli puta. Ako e, glasate, glasate sada. Zatvaram glasanje. Odbija se. pet u dva dijela. Prvi dio 335 otvaram glasanje. Oprostite. Za, protiv, su, suzdržani, provjera. Prvi dio 335. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Drugi dio 335 za, protiv, suzdržani, odbija se. 336, 337 identični za, protiv, suzdržani, usvaja se. 338 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 339 za, protiv, suzdržani. 339 otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. 3, 4, 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada idemo dvije stranice, dva, 362 i 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 364 u tri dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio 364 za, protiv, suzdržani, provjera. Amandman novog predsjedatelja, drugi dio. McAllister. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. U, odbija se. 4, 5, 8, pada. 6, za. Protiv. Suzdržani odbija se. Kompromis 7, 17 za. Protiv. Suzdržani uzvaja se. Kompromis 18 za protiv, suzdržani, uzvaja se. A, amandman 384 za, protiv, suzdržani, odbija se. 387 za, protiv, suzdržani, uzvaja se. 388 za, protiv, suzdržani, uzvaja se. Kompromis 19 za, protiv, suzdržani, uzvaja se. 406 za, protiv, suzdržani, odbija se. 407 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 412 e, pada, 408 e, za, protiv, suzdržani, mm, provjerit ću 408. Molim, pojasnite e, socijalisti kako glasate. Jesu li svi glasali? Jesu li? Zatvaram glasanje. Odbija se. 409 za, protiv, suzdržani, odbija se. 410 u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, odbija se prvi dio. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Opet pučeni glas više. U redu, zatvaram glasanje. Odbija se. Nismo trebali suvišni glas. Drugi dio 410 za, protiv, suzdržani. Drugi dio 410 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 20 za, protiv, suzdržani, uzvaja se. 422 za, protiv, suzdržani, odbija se. 423 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 424 za, protiv, suzdržani, odbija se. 425 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 428 za, Kompromis 21 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 432 e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, provjera drugog dijela, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se s malom većinom. 431, 434 identični, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 435 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 436 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 437 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 22 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 23 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 450 za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjera. 450 provjera, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se morate pokazati. Kako ste gledali? 451 za, e, po dijelovima, prvi dio. Za, protiv, suzdržani, provjera prvog dijela. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. 453, 454 identični za, protiv, suzdržani, odbija se. 456 za, protiv, suzdržani, odbija se. 457 za, protiv, suzdržani, odbija se. 459 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 460, 461 su identični, prvi dio za, protiv, suzdržani. Provjera, provjera prvog dijela, 460, 461, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se drugi dio, drugi dio, nebo, kompromis ga pokriva 462, za, protiv, suzdržani, odbija se, 463 za, protiv, suzdržani, usvaja se 464 za, protiv, suzdržani, odbija se 465 za, protiv, suzdržani, odbija se 466 za, protiv, suzdržani, usvaja se 467 za, protiv, suzdržani, usvaja se kompromis 24 za, protiv, e, suzdržani, usvaja se. 477 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 478 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 479 za, protiv, suzdržani, provjera. 479. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se.

Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 498 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 499 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 500 za, protiv, suzdržani, odbija se. 501 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 26 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 508 za, protiv, suzdržani, odbija se. 509 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 510, 511 identični za, protiv, suzdržani, usvaja se. 512 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 513, 14 identični za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 27 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 533 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 534 za, protiv, suzdržani, provjera, provjera 534, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Odbija se. Elis želite nešto reći po pitanju poslovnika? Kameri, samo, ali možemo se pomaknuti, inače nam se ne računaju glasovi. Dobro, evo, pratim, pratim sve. Dobro, makli smo... Kamermana. Dobro, 28 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 344 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 541 za, protiv, suzdržani, 542 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 543 i 483 identični za, protiv, suzdržani, suzdržani, usvaja se, 544 i 484 identični za, protiv, suzdržani, usvaja se, 545 i 485 identični za, protiv, suzdržani, usvaja se, 546, 486 identični, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 547 za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, uvodne izjave, kompromis 29 e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 30 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 20 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 31 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 28 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 32 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 41, 42 identični za, protiv, suzdržani, usvaja se. 33 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 34 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 35 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 67 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 68 za, protiv, suzdržani, provjera. 68, otvaram. Has everybody voted? Jesu li svi glasali? Zatvaram. Odbija se. 69 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 75 za, protiv, suzdržani, provjera. Provjera za 75, otvaram glasanje. Jesu li svi glasovi? Zatvaram. Odbija se. 76 za, protiv, suzdržani. Mislim da se odbija, ali provjeravamo. 76, otvaram. E, imamo puno uzdržanih, pa je teško vidjeti. Zatvaram, odbija se. E, ovisno kada stigne prijevod, <laughs> u raznom trenutku se diže. 77, 74 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 36 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 95 za, protiv, suzdržani, odbija se. 96 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 99 za, protiv, protiv, suzdržani, usvaja se. 103 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 104 za, protiv, suzdržani, odbija se. 106 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 37 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Izjave 1 za, protiv, suzdržani, odbija se. 2 za, protiv, suzdržani, odbija se. 3 za, protiv, suzdržani, odbija se.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 Stavak 3 e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, stavak 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dobro, sedam se ne razmatra. Mišljenje odbora Libe, stavak 1. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Tri stavak za, protiv, suzdržani, usvaja se. Šest za, protiv, suzdržani, usvaja se. 11 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. U dijelovima za osamnaest... Prvi dio za, protiv, suzdržani, sve se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, provjera. Drugi dio stavka 18. libe mišljenje. Otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. za, protiv, suzdržani. Usvaja se 23 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 24 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 26 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Moramo ići na 29. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 30. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 32. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 33. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Za? Protiv? Suzdržani? Provjeravamo. 33 libe. E, ne vidim što točno radite, ne znam što će se dogoditi. E, hvala. Zatvaram glasanje. 34 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 36 za, protiv, suzdržani, usvaja se. A sada dolazimo na izvješće sa eh, svim... Eh, eh, ne, ne, prvo je Elena za da nam objasni ime izvjestitelja. Evo samo kratko. Evo, da pokušamo osigurati dakle da ovo izvješće odrazi sadašnje stanje nakon odluka E, koje je donijela Trumpova uprava. Znači, zabrinutost e, nakon e, nedavne odluke američke vlade da se zabrani privremeno ulazak državljanima sedam muslimanskih zemalja da se da se suspendira sustav za izbjeglice. Mi smatramo da je ova diskriminatorna odluka protimigracijske i potiče ksenofobno ponašanje, nije u skladu sa glavnim međunarodnim pravnim instrumentima i genomskom konvencijom i može znatno potkopati trenutne globalne napore prema fer međunarodnoj podjeli eh, odgovornosti za izbjeglice poziva Europsku uniju i zemlje članice da pokažu zajedničko snažno stajalište u obrani međunarodnog sustava zaštite i pravne sigurnosti svih e, naroda koji su pod utjecajem toga posebice građana Europske unije. Dakle, to je bio usmeni amandman koji iznosimo na glasanje. Želite još nešto dodati tome? E, ne. Slažem se u potpunosti s usmenim amandmanom. Zajedno smo ga potpisali. Okay, we'll vote that amendment then. Glasamo o ovom amandmanu. Tko je za? protiv, suzdržani. Možemo provjeriti jer e, ne vidim, dakle otvaram za usmeni amandman. Zatvaram. Usvaja se velikom većinom, usmeni amandman usvojen velikom većinom. Sad ćemo glasati o Završno glasovanje poimenično. Otvaram glasanje. Had everybody voted? Jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvaja se velikom većinom. Eh, čestitke su izvjestiteljima i čestitke na svom odrađenom poslu na kompromisima e, što nam je skratilo vrijeme, tako da mislim da evo odlično smo ovo odradili. Hvala.